i također da ćemo i od vas dobiti pozitivan e, stav da nastavimo sa postupkom e, u odgovarajućem vremenskom tijeku. Hvala. Rasprava je s time zatvorena. Na sljedećoj točci dnevnog reda slijede upiti iz odbora za pravna pitanja, odbora za civilna prava i ustavna prava. Usmeno pitanje upućeno vijeću i komisiji što se tiče provedbi Štokholm programa u području sigurnosti pravde. Započet ćemo sa autorima, sa autorima pitanja. Gospodin Bellinguer na tri minute, izvolite. Gospodine predsjedavajući, Štokholmski program e, koji je vijeće usvojilo od 2010. ima namjeru odrediti čitav niz ciljeva koje treba ostvariti do kraja razdoblja programa u 2014. Europski parlament je dva puta zauzimao stav, dakle 25.11.2009. i 23.11.2010 komisija je predstavila akcijski plan za provedbu programa. Štokholmski program e, je stigao do polovice svoga trajanja. Odbor za pravosuđe i ustavna pitanja je odlučio da e, treba provjeriti još korake koje treba provesti. Ja e, postavljam jedno pitanje komisiji i jedno pitanje vijeću a to je sljedeće. Pitanje usmenog pitanja koje smo postavili je zapravo skrenuti pažnju na pitanje konkretne primjere europskog zakonodavstva. Mi smo u posljednjim godinama proizveli jedan europski pravni korpus koji je ogroman, značajan i koji napreduje prema integraciji pojedinačnih i skupnih prava. Procjena postignutih rezultata ne znači samo navođenje ovih odredaba koje smo, smo usvojili, odnosno onoga što je zapisano u zakonu ili u drugim pravnim oblicima. Pitanje je zapravo koliko tih novosti dopire do građana, jer znamo da samo jedan dio tog ogromnog pravnog korpusa upravo dolazi do građanja, a to zapravo može podkopati naše napore zato jer građani ne mogu uživati to. Dakle, mi zapravo poduzimamo neko veće napore nego što su to njihovi konkretni rezultati po europsko građanstvo. Dakle, u procjeni ovog, ove revizije u, u srednjem roku htjeli bismo čuti od komisije i od vijeća koji su razlozi doveli do ovog rezultata koji zapravo smatram da je nesrazmjeran našoj zakonodavnoj proizvodnji i praktičnim rezultatima. A kad ustanovimo koji su razlozi, da vidimo koje se mjere mogu usvojiti, zato jer zapravo zakonodavac svom silom želi proizvoditi odredbe, ali vladajući žele postići zapravo koristi samih e, odredaba i propisa i prema tome se trebamo ravnati, naročito u Europi gdje smo svi zakonodavci, čak i izvršna vlast, izvršno tijelo koje ima monopol nad pokretanjem zakonodavnog postupka, sudjeluje zapravo u čitavom zakonodavnom postupku i zbog toga tre, može oduzeti učinkovitost čitavom pravnom korpusu. Zato mi tražimo sve te podatke i želimo se bolje s njima upoznati zato jer smo donijeli ovaj šahovski program i znamo koje rezultate treba postići. Hvala. Hvala vam kolega Benguel. Slijedi kolega Lopez Aguilar na, dvije pol minute. Na tri pol minute, šokovni program usvojen u prosincu 2009. sada treba ocijeniti. Treba ocijeniti kako je pridržavanje toga programa upravo sada u srednjem roku i mi smo postavili jedno osmeno pitanje zapravo gdje želimo riješiti dva otvorena pitanja, odnosno koji su rezultati do sada ostvareni i drugo, koji su osnovni elementi koji bi se mogli prenijeti u, program koji će naslijediti štokholmski program e, nakon 2014. godine. Dakle, ovime se želi osigurati prostor slobode i pravde, ali također i procijeniti rezultate. Mi smo zabilježili neporecivi napredak e, s obzirom e, na pravo, e, zakon, u pravosudnom postupku optuženih i doživjeli smo također i dugotrajne pregovore o ratifikaciji Europske konvencije za ljudska prava. Također smo promatrali kopenhagensku dilemu i također demokratske zahtjeve s obzirom na vladanju prava i na podjelu vlasti prije pristupanja, ali jednom kada su zemlje pristupile, sada otpadaju nadzor što je e, u vezi sa e, pristupom instrumentima i temeljnim pravima i tako dalje. sada raspravljamo o ambicioznom paketu zaštite podataka e, s jednom direktivom koja je vrlo daleka od cilja i zapravo smo doživjeli i korak natrag u slobodi kretanja osoba zbog određenih e, zemalja Europske unije koje žele podići nove granice između zemalja članica upravo tamo gdje su građani bili zadovoljni slobodom kretanja i smatrali je jednom od najvećih postignuća europske izgradnje. Napredak po pitanju sigurnosti odnosno pružanje bolje zaštite europskim državljanima podrazumijeva međutim još neka otvorena pitanja. Vidjeli smo da se pojavila jedna sveobuhvatna ne samo gospodarska i financijska nego i politička kriza, kriza posla u Uniji i sada svjedočimo rastu populizama sa različitim preznacima koji propituju temeljne vrijednosti Unije. Zato se trebamo postaviti pitanje o budućnosti šokovog programa što možemo učiniti kako bismo razradili program koji će ga naslijediti kao i program iz Haga ili iz Tampere. Dakle, kakav ćemo program imati nakon Žokolma koji će osigurati da parlament zadrži svoju odlučujuću ulogu kao što je potvrđeno u Lisabonskom ugovoru. Dakle, nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora i štokholmskog programa trebamo dati europskim eh, državljanima veću sigurnost u temeljna prava, ali dan, dan danas eh, Europska agencija za temeljna eh, prava isključuje policijsku i pravosudnu suradnju u kaznenim pitanjima. To je predmet rasprave. Mi želimo čuti mišljenje komisije kako bismo mogli odgovoriti na ova tri pitanja o usmenom pitanju, zato jer se radi o vjerodostojnosti europskog projekta i povjerenju i isti, a ja smatram da smo zapravo sada bliski posljednjoj šanse kako bismo njima dali odgovor po pitanju e, prava građanstva. I to je zapravo smisao naše postojanja, jer ako to ne učinimo sada, onda sjećamo da to će biti prekasno. Hvala kolega Kazini na tri minute, Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Ja se pitam koji je smisao ovog našeg usmenog pitanja zapravo Radi se o tri odbora koja su razradila ovo pitanja sukladno članku 51 našeg poslovnika i podsjećam da su ovi odbori već zajednički razradili rezoluciju koju je usvojio parlament 25.11.2009. o štokholmskom programu kada još nije bio stupio na snagu Lisabonski ugovor. Radilo se o prvoj primjeni članka 51 o sudjelovanju tri odbora koje svjedoči upravo o važnosti ovog pitanja. Zapravo, štokholmski program obuhvaća čitav treći stup europske konstrukcije, koji je Lisabonski ugovor unio kao najveću novost, a to je da se demokratskoj suverenosti Europskog parlamenta povjerava jedno od najvećih blaga naroda, a to su sigurno sloboda i pravda. Taj jedinstveni prostor u Europi je temeljni cilj integracijskog procesa kao što i stoji u Amsterdamskom ugovoru. Naravno treba odati priznanje komisiji što je više puta i u odborima i u plenarnoj sjednici izvijestila o napretku po pitanju Lisabonskog ugovora, ali sada u prethodnoj našoj rezoluciji i onome što smo tamo tražili sada treba e, izneti ocjenu dakle o poteškoćama koje su se pojavile i o načinu prevladavanja istih poteškoća. Uskoro nam slijede europski izbori 2014. i ako se dogode u kriznom razdoblju ne samo gospodarske krize, zapravo će to potkopati povjerenje u Europsku uniju. Dakle, to povjerenje se smanjilo na konstantan način u svim e, zemljama članicama u osnivačima i također u onima koje su se priključile kasnije i na, koje su se priključile nakon pada Berlinskog zida. Dakle, treba reagirati. Unatoč tim e, tužnim tvrđenjama unatoč krizi. Međutim, e, izbori mogu biti prilika i za ponovni uzlet zato jer ćemo u tom trenutku moći govoriti samo o Europi. Sve do posljednjih izbora kampanja se usredotočila na internu politiku, radilo se o provjeri politika vlada, ali sada će trebati reći jasno da ili ne za Europu. Dakle, treba će pokazati jasno građanima koji su postignuti rezultati. Ako pravda, sloboda i sigurnost su najveća blaga, onda ćemo o tome trebati dati precizne i uvjerljive informacije. Ja bih eh, također postavio tri precizna pitanja. Prvo, u kojoj mjeri novi odlučujući instrumenti su utjecali na ostvarenje e, ciljeva iz štokholmskog programa. Drugo, na koji način komisija želi povećati povjerenje građana u demokraciju na način da će učiniti e, učinkovitima i također prihvatiti pitanja koje postavljaju građani o Lisabonskom ugovoru i također koje su namjere komisije e, s obzirom na e, uspostavljanje europskog prostora. Hvala. Hvala gospodine Kasinija. Sada u ime vijeća gospođa Creighton. I s ovime Hrvatska kabina završava sa radom